i gospodo e, je, je kidnapirao odvjetnicu e, zajedno sa tri ostala aktivisti. E, ta otmica je se desila u predgrađu Damaska u ime e, parlamenta zahtjevam oslobađanje gospođe Raman. Ona je hrabra mlada žena koja se borila za demokraciju i mir. Ona je od režima i od e, ustanika ugrožavana. Sudbina, njezina sudbina nije jedinstven slučaj. Bezbrojni ljudi su od početka e, građanskog rata oteti E, žene iz svih slojeva su pale žrtvom ovih e, zločina silovanja koje vidimo ovih dana i čitamo o njima e, to su radni zločini i oni će dalje članiti sirijsko društvo ovi zločini protiv čovječnosti njih treba osuditi najoštrije moramo se suprotstaviti ovom izazovu. Organizacija e, mora zaštititi žene u ovim traumatičnim situacijama. E, žene koje se bore protiv nasilja i bezakonja. E, ove zločine treba dokumentirati i zakonski goniti E, tražimo e, još jednom oslobađanje e, dobitnice nagrade Saharov. Dolazim do priočenja. Gospođa Francenska Baračul imenovana je za članicu Italijanskog parlamenta stupanjem na snagu 28. veljače 2004. Klaus Heiner Lene je imenovan članom Europskog